Glasanje također zaključeno. Gospodine bien. morat ćete prestati raspravljati s kolegama jer ste sad vi na redu. Evo, počnimo odmah. Dakle, prema dnevnom redu, na redu je izvješće gospodina Eichhouta. Ne brinite dok pročitam naslov, sve će biti dobro. Dakle, bavimo se sada... A, ostali smo bez povjerenika. Nije na svom mjestu. Euh, Dragi kolege, nastavit ćemo, barem ćemo nastaviti, nastojati nastaviti raspravu. Zamolit ću sve one koji razgovaraju u vječnici, bilo da prestanu s razgovorom ili da ga nastave drugdje. I molim poslužitelje da obave tu neprijatnu, ali korisnu dužnost i zamole ih da nastave razgovarati drugdje. ali on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Ajde, gospodin Aikot, ponovno ćemo postati ozbiljni. Predajem vam riječ, jer sada prelazimo na raspravu o vašem izvješću o emisijskim normama CO2 za nova teška vozila. Imate riječ na četiri minute kao izvjestitelj. Slušamo vas. Kolege, molim vas za malo tišine. Thank you for all the interest in uh, CO2. Hvala vam za sam interes na, za CO2 i kamione, <laughs> uvaženi kolege. No to je bitno, jer to je posljednji zakonodavni akt koji se odnosi na klimu u ovom e, zakonodavnom e, razdoblju, tako da ćemo sada morati ovaj, se <laughs> računati na poboljšanje u sljedećem razdoblju, ali ovdje možemo slaviti od prvi puta će Europska unija regulirati emisije CO2 iz teških vozila. Kao što je to bilo i sa zakonodavstvom za CO2 za automobile, puno borbe, puno otpora, no mislim da smo uspjeli u dobroj suradnji s raznim izvjestiteljima u sjeni i raznih klubova kojima bih zahvalio na, na doprinosima. Nismo se baš uvijek slagali, no mislim da smo na kraju ipak uspjeli postići sporazum koji svi mogu poduprijeti i reći da doista smo došli do onoga što je važno, a to je smanjenje CO2 do 2025. za 30% i za 25% i za 30 30%. Posebice što će dugoročni izgledi dati e, jasan signal proizvođačima kamiona da će oni morati e, ulagati u nove tehnologije. Također smo uspjeli zatvoriti neke praznine oko e, superkredita i e, također e, doći do ovog mjerila za čista vozila koje će pokazati da nije, neće biti dovoljno samo poboljšavati postojeću tehnologiju motora s unutarnjim sagorijevanjem, nego da će se morati investirati u nove tehnologije za budućnost koje će moći biti čiste, bez emisija, e, čiste emisije vodike ili tako dalje. Znači to je smjer u kojemu će se morati ići dalje. Dakle, e, bila je to teška borba, mi bismo htjeli, posebice sa stajališta zelenih, e, vidjeti više ciljeve, ali mislimo da je sada važno da proizvođači imaju jasnoću u duljem razdoblju, tako da znaju u što moraju investirati kako bi osigurali da prevozni sektor također se počne čistiti i raditi na dekarbonizaciji. Kada ljudi e, pitaju koliko su važna teška vozila, sjetite se da od ukupnih europskih emisija to je 6%, a u cestovnim emisijama to je čak 25%. Tako da govorimo o vrlo važnoj kategoriji koja je osim toga i dalje u porastu i znamo da do 2050. bismo trebali imati Dekarbonizirano gospodarstvo je upravo je zato važno e, uspostaviti ovo zakonodavstvo. Biće tu i revizije do 2022. a do onda ćemo vjerojatno pogledati ciljeve koje ćemo e, uspostaviti sutra i zaključiti da bi se moglo više učiniti. Zbog signala koje smo dali proizvođačima, zbog investicija koje će ići u proizvodnju vozila sa nultim emisijama tako da će se i tržište promijeniti i stvarati radna mjesta i u Europskoj uniji, jer za vozila, e, teška vozila bilo je krajnje vrijeme da se počne regulirati od zemlje kao Japan i Kanada to su već e, regulirali. Dakle, mi ovdje nadoknađujemo i osiguravamo da inovacija i ove nove tehnologije budu e, se razvijaju u Europi i da radimo dalje na dekarbonizaciji prometnog sektora koji je ključan za postizanje Pariškog sporazuma. Dakle, dobar napredak, zahvaljujem svim izvjestiteljima sjeni, komisiji i vijeću koji nisu ovdje također na e, dobroj suradnji u postizanju ovog sporazuma i veselim se glasanju sutra. Zahvaljujem. Hvala. Povjereniče Kanjete, izvolite. Madam President, Predsjednice, uvaženi zastupnici, Zadovoljstvo je biti ovdje na konačnoj raspravi o zakonodavstvu, o prvom zakonodavstvu za emisijske standarde za nova teška vozila. Sporazum parlamenta i vijeća važno je postignuće koje čime se završava kompleksni e, okvir e, zakonodavnih propisa za 2030. A to je omogućeno zahvaljujući konstruktivnim naporima pregovarača iz, oba, iz obje institucije. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Ajkautu i izvjestiteljima u Sjeni kojima želim čestitati na odlično postignutom rezultatu u tako kratkom vremenu. Ovo je sporazum i ambiciozan i uravnotežen, a najvažniji e, elementi su da će emisija CO2 globalno morati u Europskoj uniji e, se smanjiti za 25-30% do 2030. Ciljevi obuhvaćaju najveća vozila, E, koji e, obuhvaća otprilike 70% emisija iz transportnog sektora i tehnološki neutralni sustav e, omogućuje proizvođačima da u sljedećoj dekadi rade na razvoju tehnologije sa nultim emisijama Također, snažan sustav upravljanja omogućiti će da se emisije stvarno e, smanjuju, a ne samo na papiru i 2002. će se revidirati učinkovite zakonodavstva. Ovo novo zakonodavni akt dopunjuje sliku na putu e, europskog transportnog sektora prema čistoj mobilnosti. Glavne prednosti Bez eh, djelovanja emisije iz eh, teških vozila bila bi gotovo 25% emisije iz cestovnog transporta i eh, do 2030. rasla bi barem za 10% u odnosu na sadašnje razine, a sada ćemo ustići postojeći 24, 24% smanjenje. To će pomoći zemljama članicama i da ispune svoje obveze prema Pariškom sporazumu kao i Europskoj uniji. E, I također e, će se smanjiti i troškovi e, novih e, vozila u korištenju tih e, novih teških vozila. To je važno jer e, brojne mlade, male i srednje tvrtke u europskom e, prometnom sektoru zapošljavaju gotovo 3 milijune ljudi, a također ovo zakonodavstvo pomoći će modernizirati europsko gospodarstvo kao i jačati inovacije i razvoj čistih e, tehnologija za vozile, a posebice sustav poticaja za E, vozila sa nultim emisijama i niskim emisijama zamogućiti će i zapošljavanje e, kao i izgradnju, poticaj za izgradnju infrastrukture za punjenje te na posljedku vjeruje se da će to imati pozitivni učinak na ekonomski rast i zapošljavanje te smanjiti uvoz nafte u Europsku uniju. Te na kraju pozivam vas da poduprite ovaj e, ambiciozni prijedlog na glasanju sljedeće godine jer će to eh, biti važan korak prema čistoj mobilnosti. Također želim izvijestiti zastupnike ovog doma da je komisija podnijela dvije izjave eh, u kojima želi postići punu potporu ovom sporazumu eh, i kao i prenošenje odredba koje se odnose o maksimalnoj težini vozila s nultim emisijama i svima zahvaljujem na potpori. Sada ćemo saslušati gospođu Virkunen u ime odbora za transport i turizam. Imate jedan minut, izvolite. Kiitos, arvoisa puhemies. Haluan liikennevaliokunnan puolesta myös kiittää. Hvala. E, želimo ime odbora TRAN zahvaliti svima na, na dobrom završnom rezultatu. Ova uredba odgovara ciljevima odbora za promet. Proizvođači vozila moraju do a, 25. smanjiti emisije čak 30% do 2030. što je vrlo ambiciozna ali realističan cilj. Naime, važno je da se po prvi puta propisuju u Europskoj uniji emisije za teška vozila. Naravno da proizvođači su i do sada imali poticaje za učinkovitija vozila jer e, troškovi e, u tom sektoru uglavnom jesu troškovi e, goriva, no time će se ovaj sektor još više orijentirati prema inovacijama. Važno je u buduće da razvijemo i metode mjerenja. Naime, e, cjelokupna energija upotrebljena u cijelom ciklusu mora se moći uključiti, a treba se osigurati i tehnološka neutralnost. Naime, u e, sektoru e, prometa energetska učinkovitost može se postići na razne načine, ne samo u gorivu. Hvala, prelazimo na klubove zastupnika. Gospodin Fjellner, dvije minute. Hvala, predsjednice. E, puno godina rada sad e, se dovršava i e, na mojoj strani od odbora i u ovom mandatu ovog parlamenta. Sutra ćemo glasati o ovome. Puno se pregovaralo, to su bili dugi i teški pregovori, a ishod je dobar. Imat ćemo bolji prijevoz sa manje utjecaja na okoliš. Ovo je zapravo posljednji put da se obraćam Europskom parlamentu i stoga vam želim zahvaliti na 15 e, doista divnih godina. E, da, evo, sada sam dobio, e, mislim, i prve sjede vlasi koje sam, ali i neki drugi također, to su proveli puno vremena ovdje sa mnom. Nadam se da su naši napori pomogli i e, omogućiti lakšu e, slobodnu trgovinu, e, sigurniji okoliš, u fokus na građane i da smo nadahnuli i neke druge dijelove svijeta. U svakom slučaju pomogli Švedskoj i Europi u nekim pitanjima. Možda nisam činio baš umjerenim članom umjerene skupine, no svakako uvijek sam pokušavao braniti prave vrijednosti za svoje građane i izborna tijela jer je Europa tu za mir, zajedništvo i suživot i za sve vas koji nastavljate ovdje ili nastavite kasnije nemojte nikada odustati od te nade. To je nada za koju se vrijedi boriti. Hvala. La Gospodin Zofoli, dvije minute za socijaliste, izvolite. Mikrofon vas samo molim. Gospodine Zofoli, a morat ćete upaliti mikrofon. Toujours pas de micro. Si Čuje se. Dakle, E, uredbe koje e, podržavamo sa velikim nedostatka uspostavljaju nakon mnogo otpora u Europi. Nakon više od deset godina e, rasprave velike, velika ograničenja emisija CO2 za teška vozila koja čine 6% svih emisija. Osim e, ambicioznih, ali e, dostizivih ciljeva smanjenja CO2, uključili smo jedan test e, na samoj cesti kako bi imali realne podatke o e, trošenju goriva. Međutim, e, ti podaci su jako drugačiji od onih koji su utvrđeni u laboratoriju i e, to je potrebno kako bismo izbjegli skandale kao što je bio Dieselgate, a moći, ćemo, moći će ih koristiti i treće osobe za neovisne testove. Isto tako komisiji je podnosen zahtjev za E, emisije jednog teškog vozila tijekom cijelog njegovog života. A predviđa se jedan mehanizam kako bi se e, pokretali kamioni, e, električni kamioni kako bi od 2025. imali najmanji mogući prag za takve proizvođače vozila do 2%. E, biti će poticane privatne i javne investicije, a u e, kretanju prema dekarbonizaciji u sektoru prometa koji još uvijek ovisi 94% e, o benzinu, moramo uzeti u obzir prirodni plin, ali Europska komisija mora ustanoviti i jedan fond kako bi podržali E, radnike u tom sektoru kako bi podržali i socijalne, socijalni dio. E, to je jedan, jedna faza Europe u pokretu. Europe u pokretu prema novom modelu razvoja koji se temelji na savezu između industrije i okoliša. Gospodin Demesmaker, e, izvolite, 30. Sutra podne posljednji puta ćemo glasati na plenarnoj sjednici ovog parlamenta i imati priliku glasati za konkretne mjere u borbi protiv klimatskih promjena. CO2 emisije teških vozila su više od 60% emisija u Europsko, 6% emisija u Europskoj uniji, više od četvrtine svih emisija u transportnom sektoru. Ako želimo ispuniti ono što, je, što smo preuzeli u klimatskom sporazumu, naša e, teška flota mora, biti, mora postati zelenija, zato tehnologija postoji i ključno je da prvo usvojimo e, smanjenje CO2 kao standard za teška vozila, a važno je i poticati e, vozila sa nultim i niskim emisijama, zato je i FDD za ovaj prijedlog, iako smo mi htjeli biti i ambiciozni. No, previše ljudi pati zbog loše kvalitete zraka, e, mnogo je preranjenih, e, preranjenih smrtnosti upravo zbog loše kvalitete zraka, tako da će ovi standardi omogućiti uštede goriva, što je dobro i za tvrtke i za poslovne e, i za potrošače a također omogućiti će i standardizaciju proizvoda i investicije, a treće zemlja kao Sjedinjene države i Kina to rade, a Europa ne smije zaostati. Hvala. Gospodin Torvalds, dvije minute za Alde, izvolite. Predsjednice, E, htio sam za početak e, zahvaliti svojim e, kolegama koji su surađivali sa mnom tijekom svih ovih godina, tijekom svih ovih pregovora. Naporno sam radio sa Basom Majkotom i Kristoferom Fjellnerom. On se želio da evo, je počeo i sjediti ovdje s godinama. No, evo gledam povjernike i sebe i mogu reći da smo postigli e, mnogo više nego samo osjedili, nego i puno konkretnih rezultata. Puno izazova pred nama, jedan je fragmentacija što se tiče proizvodnog sektora, imam neke proizvođače koji će ispunjavati ove ciljeve bez problema, a imate i druge proizvođače kojima to neće biti nimalo lako postići ove ciljeve i to će E, stvari dodatno zakomplicirati. Postoji tu još jedna teškoća, a to su vozila s nultim emisijama, kao što ih mi nekad nazivamo. to su e, e, vozila s nultim emisijama, ako voze na nečistu električnu energiju, nisu nulte emisije. Tako da će sve ovisiti o tome koliko smo voljni investirati u buduće u čistu električnu energiju. To je put dalje i to je nešto što nam je potrebno. Treba nam most za budućnost, treba nam alternativna goriva, te osigurati da emisije budu niže nego kod struje koju koristimo sada. A jedan od izazova za budućnost je i ono što je rekao Bas na samom početku, a to je da Moramo pratiti provedbu ovog zakonodavstva tijekom sljedećih par godina. Govorimo o sljedećem parlamentu. Naime, sljedeći parlament je već ima pripremljen teren i morat će osigurati da ovaj prijedlog postigne onaj cilj koji smo si zacrtali i ciljeve koje smo zacrtali, a na komisiji će biti da osigura da se kažu i naprave prave stvari, a Bas i ja i drugi koji možda su ovdje trebamo također biti tu da pratimo ovo zakonodavstvo na ovom putu. Imate plavi karton, jeste li spremni odgovoriti na pitanje? Uvijek je zadovoljstvo saslušati pitanje. Hvala kolegu Torvalcu, jer CO2 svakako jest veliki izazov i stoga i uvijek troškovi životnog cirkusa, ciklusa teških vozila su igraju veliku ulogu. Mislite li da kontinuirana vožnja u gradovima i inteligentno pakiranje također mogu znatno doprinijeti smanjenju CO2? Hvala, vrlo zanimljivo pitanje. Mislim da najvažnija stvar koja nam je potrebna e, nisu pametna vozila, nego pametni vozači. Nama trebaju pametni vozači. Ne znam može li e, gospodin Rubih doći do pametnih vozača koji to mogu postići, ali to je ono što ja kažem. Nas treba naučiti kako, kako voziti, trebaju nam i svi tehnički alati u ruci kako bi ta situacija ostala pod kontrolom te se ne smijemo bojati tehnologije i svih prilike koje ona može ponuditi. Ako se ne bojimo, onda možemo i e, spasiti situaciju. Hvala. U ime epd e, je zeleni. Goje je zelen. Gospodin Ek, minuta i 30. Izvolite ste. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. E, često sam kritizirao i parlament i vijeće da se odlučuje u ime e, koncerna ili poljoprivrede ili e, bilo koga protiv e, čovjeka i protiv prirode, ali zadovoljan sam onim što je postignuto u pregovorima kod ovog izvješća. Sutra ćemo glasati o prvoj uredbi o smanjenju emisija CO2 iz teških vozila, no e, usprkos otpora nekih regija, pos, e, rekih vlada, posebice Njemačke, ovo izvješće ide puno dalje od izvornog predloga komisije. Ovo izvješće je s time važan korak za zaštitu okoliša, ali ni u kojem slučaju dovoljen. Još je potrebno puno posla u, odraditi u puno područja. Evo da ovo je danas moj posljednji govor pred ovim domama. U sljedećem zakonodavnom razdoblju neću više biti zastupnik, pa vas toga molim da u budućim odlukama e, kao što stoji u članku 13. Lisabonskog ugovora da se uzme u obzir dobrobit milijardi životinja koje su uz, uzgajane, iskorištavane, ubijene za našu korist. Više politike sa srcem je potrebno, što ne znači da isključite mozak pritom. Naravno, nego je krajnje vrijeme za političku promjenu paradigme. Ne samo gospodarski rast i puno zapošljavanje ne trebaju biti glavni ciljevi Europske unije, nego dobrobit i sreća svih živih bića. To Europa očekuje od vas. Zahvaljujem vas sretno i pametno u budućim političkim odlukama. Hvala lijepa, dragi kolega Ek. Imate plavu karticu, želite li je prihvatiti? Izvolite, gospodin Lize. Hvala kolega Ek, ja vam osobno također želim sve najbolje u budućnosti, no ipak jedno pitanje prije toga. Otkud vam ova informacija da ono što je sada pred nama znatno ide dalje od izvornog predloga komisije. Naime, ja vidim to tako da smo prilično blizu izvornog predloga komisije. Upravo je to zagovarala i njemačka vlada, ovih 15% i 30%. E, to je pametno i razumno i ne ide baš puno dalje od e, izvornog predloga komisije. Na, e, Ono što sam htio time reći je naime da u nekim točkama smo u e, pregovorima postigli ciljeve koji idu e, dalje od izvornog prijedloga komisije, prije svega e, zahvaljujući odličnom radu kolege Basa Eichauta koji se zubima i panđama borao, zborio za to da dobijemo pristojan i ambiciozno izvješće. Zato mu posebice osobno zahvaljujem još jednom. Grazie mille, vielen Dank. A sada u ime e, zelenih e, gospođa Deli. Izvolite Karima. Dragi kolege, ovog tjedna ovdje smo ugostili mladu Gretu Thunberg koja je došla reći djelujte, djelujte, djelujte sada. Postarajte se da vi, političari, omogućite da sljedeće generacije mogu živjeti u dobrom svijetu. Ako želimo čuvati planet, očuvati zdravlju, koliko želimo uveliko smanjiti ono onečišćenje, onda trebamo na se preuzeti odgovornost i učiniti da sektor transporta da svoj doprinos poput drugih, poput svih. Na europskim cestama ima samo 5% kamiona među svim mogućim vozilima, a opet ti kamioni odgovorni su za otprilike 25%, dakle četvrtinu emisija plinova ugljičnog dioksida u Europskoj uniji. Ako jednog dana želimo ispoštovati obveze iz eh, COP21 kako bismo spasili klimu i planet, onda je krajnje vrijeme da se stane u kraj toj neravnoteži. S ovim tekstom konačno ćemo napraviti taj prvi korak za smanjenje emisija CO2 od manje 25% do 25, manje 35% od 30. Uredba ide dalje od prijedloga komisije. Po prvi put se e, traži da e, Europa traži da se smanji e, emisije kamiona na europskim cestama. Dakle, to je pobjeda. Pobjeda pokazuje što? Ona pokazuje da kada mi zastupnici slušamo ono što se traži od nas, osobito mladež koja svakog tjedna štrajka kako je spasila klimu. Kada pređemo slijepih riječi na konkretna dijela, tada se stvari mogu promijeniti u pravom smjeru. Možemo biti ponosni, no pazimo, put je još dug. Ukoliko želimo očuvati izgled naše djece da dišu, budu slobodni, da da žive na našem lijepom planetu, onda sutra treba glasati za ovaj tekst, glasati za ovaj tekst i za klimu. Hvala. Sada u ime eh, Europe slobode, izradne demokracije, eh, eh, nacija i slobode lančini. E, Prometni e, sektor je važan za sve države članice i za Uniju, međutim u ovoj vječnici stalno zaboravljamo taj aspekt i ne slušamo što e, kažu europski radnici i poduzetnici. Ovdje e, postoje anahronistične želje i nerealistične želje. Govori se o nultim emisijama kako bismo ulagali u nove tehnologije, a da nismo napravili E, procjenu učinka. E, tu se uzima u obzir samo električna mogućnost, a ne uzima se u obzir, e, ne uzimaju se u obzir druge alternative na tržištu. Trebali smo koristiti kombinaciju tehnologija i imati dulje razdoblje kako bi se poduzetnici i građani mogli prilagoditi. E, još je gora situacija u e, teškim vozilima nego što je to u e, osobnim vozilima, posebno kada se radi o kamionima na duge pruge. To će pogoditi gospodarstvo Europske unije i država članica, članice jer ćemo biti ovisni o sirovinama kao što su baterije energija još uvijek dolazi u Europi iz termoelektrana i kao što kažu u štampi paradoksalno već se e, koriste e, novi punjači e, međutim koje pokreće, pokreće nafta. To je to znači da bi samo u Njemačkoj e, značilo e, gubitak radnih mjesta e, u ovom sektoru između 75 tisuća i 100 tisuća ljudi do 2030. I zato moramo dobro razmisliti o ovakovim prijedlozima koji, koji su ovako formulirani nezrazumljivi i dati će obrnute rezultate nego one kojima stremimo. Hvala lijepa. Sada gospodin Sošnjec, jedna minuta. Ne postoje vozila nultih emisija. Nemojte stalno u dokumentima ponavljati laži. Ne postoje takve stvari i u bliskoj budućnosti neće biti toga. To je jedan marketinški trik koji koriste proizvođači električnih automobila. I e, to su e, vozila koja također onečišćuju zbog elektrana i zato prestanite lagati. Gospođa Deli je već rekla što je željela e, i to je rasprava koju ste vodili u ovoj vječnici. Govorite da biste željeli ovo i ono ograničiti, međutim ne postoji tehnologija koja nam omogućava da e, ograničimo emisije. Ona se samo trikovima premješta s jednog mjesta u drugo i to će globalno zapravo rezultirati većim, a ne nižim e, emisijama. Ovo izvješće je neodgovorno. To je sve. Hvala lijepa. A sada gospodin Lize, minuta i 30, izvolite. Hvala uvažene kolege, doista je dobro što ćemo sutra prvi puta odlučivati o graničnim vrijednostima za teška vozila. Svaki sektor mora dati svoj doprinos zaštiti od klimatskih promjena, to je objašnjeno, ali e, dobro je i da ne pre da smo pretjerane zahtjeve zelenih i socijaldemokrata na kraju uspjeli spriječiti da uđu u tekst i zahvaljujem Basu Aikautu na pragmatizmu. On je izravno htio puno više, ali na kraju se e, složio s time da na kraju E, se ipak e, uspe postići sporazum. Hvala i Kristofelu Fjellneru na angažmanu ne samo na ovoj temi nego i kod puno drugih tema. No, želim e, posebice iskoristiti priliku da zahvalim i povjereniku Kanjeteu. Naime, on je morao izdržati puno kritike jer oni koji su ga onda kritizirali moraju sada utvrditi da smo zajedno s njim postigli puno toga za klimatske promjene u Europi i to je posljednje zakonodavstvo koje ćemo usvojiti, zakonodavni koje ćemo usvojiti u ovom parlamentu. I evo, zahvaljujem još jednom i povjereniku. Ali moramo ići dalje i jedna tema u sljedećem razdoblju biti će jačanje željezničkog prometa. Čista vozila to je dobro, ali trebamo e, više robe prevoziti i putnika prevoziti željeznicom jer e, željeznica je e, bolje za okoliš e, i na toj temi treba dalje raditi to nešto za sljedeće razdoblje i puno hvala na pozornosti. Hvala. Gospodine Liza, imate plavu karticu za vas od gospodina Sošnjica. Prihvaćate li? A pan, tak wiele zrobiliśmy takim... Rekli ste da smo toliko postigli za klimu. Recite mi što smo to učinili za klimu, jer ja samo vidim da se tiska papira, klima je ostala ista. Što smo učinili za klimu? Recite mi. Ja, ich bin e, e, Dobro, evo, kada sam već pristao poslušati to, ali kad već pitate, E, Europa će postići svoje klimatske ciljeve za 2030. E, donijeli smo zakonodavni okvir, sutra je posljednji dio toga gdje smo sada na razini zakonodavstva stvorili okvir da e, uspijemo i 40% više klimatskih ciljeva ispuniti nego što smo obećali. To je bitno jer Europa će time ostati E, uzor, a imamo i propise koji će omogućiti da e, intenzivna industrija ne bude protjerana iz Europe i mislim da e, smo postigli neki dobar balans. Kad nas kritiziraju ljevi i desni mora da smo negdje dobro na sredini. Hvala. Sada riječ ima gospođa Dali, minuta i 30. Izvolite Mirjam. Hvala na ovome. Kao prvo želim čestitati našem izvjestitelju Basu Ekautu na ovom poslu, na ovom e, dogovoru. Znam da ovo nije bio lagan dosije i vrlo je pozitivno što imamo još jednu politiku za smanjenje e, emisija CO2 jer već predugo nismo imali standarde za teška vozila i svjesni smo da ovi kamioni imaju veliki učinak na globalno zatopljenje a e, učinak klime će postati još gori ako ostanemo, stvari ostanu onakve kakve jesu. I zato je dobro da imamo obvezujuće ciljeve za teška vozila. Što se e, krećući od izvornog prijedloga komisije i e, doći do ovih ciljeva je bio dug put i isto tako uspostava praga je bila veliko postignuće. Ja to dobro znam Želim zahvaliti i Damjanu Zofoliju, našem izvjestitelju u Sijeni, na snažnom doprinosu i ulozi kako bismo postigli dobar kompromis. Stajalište parlamenta je postavilo prave ambicije, nešto što zaista trebamo kako bismo bili u, e, skladu s našim e, obvezama o klimi. I zato se nadam da će naša vozila biti vođena inovacijama, uključujući i kamione. To je jedino moguće e, da guramo tu promjenu prema vozilima niskih i nultih emisija i zato se radujem e, budućem radu sljedećih godina. Hvala lijepa. Hvala, Mirjam. A sada dajem riječ e, gospodinu Revo Dalon Bonfoy. A ne, Kristine, gospođi. Hvala predsjedatelju. Konačno je Europska unija uspostavila obveze smanjenja emisija e, CO2 za teške, za kamione. Odgovorna za u, ova dosije u odboru za transport zalagala sam se za puno veće ciljeve i ambicije, ali države članice među kojima Njemačka i druge pod industrije smanjile su te ciljeve. Žao mi je što je vijeće smanjilo te ciljeve, a dok su istovremeno emisije samo rasle u sektoru cestovnog prijevoza. No, s druge strane, revizija predviđena 2022. koju sam osobno zahtijevala, bit će od ključnog značaja da se e, prilagodi to zakonodavstvo možda da se pokrije već više vrsta e, vozila i e, revidiraju na gore zahtjevi. Usprko s manjim ambicijama država članica veseli me ovo što ćemo konačno imati obvezujuće ciljeve. Ova uredba je od ključnog značaja za boru protiv onečišćenja zraka i poštovanje klimatskih ciljeva. Ovdje napose mislim na ciljeve iz sporazuma iz Pariza koji hoće da se, e, zaustavi e, to klimatsko zagrijavanje. Europa konkretno djeluje protiv onečišćenja i drago mi je što će moj zadnji govor na plenarnoj e, e, upravo baviti se tom temom. Hvala vam. Puno hvala. Sada otvaram postupak spontanog javljanja. Dobio sam dva zahtjeva. Počemo, počet ćemo od gospodina Farije. Izvolite. Dragi predsjedniče, Zahvaljujem vas u Eichautu i svim kolegama koji su bili uključeni u izradu ovog dosija koji postavlja vrlo ambiciozne ciljeve za smanjenje CO2 teških vozila. Također želim zahvaliti svima onima koji su radili u ovom sazivu u raznim dosjejima kako bi koordinirali doprinose svih sektora i dobili rezultate e, Pariškog sporazuma, posebno Dali koji upravo izlazi. Trebamo postići ciljeve koji su e, bolji od onih koje smo izvorno e, donijeli i naš klub EPP e, je zaista pozvao se na savjest. Ne možemo prihvatiti promjene klime, moramo prihvatiti sustav e, i trebamo smanjiti toksičnost ljudskih aktivnosti na planetu. Ima jedna stvar koju dobro činimo a sada nas znanstvenici e, upozoravaju i to e, se i to stiže do nas posebno do mladih trebamo štititi mi sada štitimo interese koji sprečavaju dekarbonizaciju. E, međutim, djeca nam moraju reći da je kralj gol. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Kelly. Gospodinu Kelly, izvolite. Dakle, e, u ovom dosjeu, e, u ovom dosjeu sam bio uključen od početka mandata i zaista mi je drago e, koji smo napredak postigli, a posebno zahvaljujem i povjereniku Kanjeteu i Basu Ehautu koji je vodio u ovom području posljednjih pet godina. Kao što je e, gospođa Dali rekla, imamo novu politiku i ovo je područje koje zaista moramo rješavati i smanjiti emisije jer kako se gospodarstvo e, razvija ja vozim od svog grada do e, aerodroma i vozim i, i letim do Frankfurta i vidim sve više teških vozila na cesti međutim ako smanjimo emisije, to neće u stvari smanjiti promet na cesti, ali možemo ga učiniti energetski učinkovitijim, posebno ako smanjimo emisije. I zato mislim da možemo biti ambiciozniji sljedećih godina, ali ovo je dobar početak. E, to ovo je razuman napredak korak po korak koji će pomoći industriji i pomoći našem okolišu. Dobro ste obavili posao, hvala svima. Hvala lijepa. Zatvaram e, postupak spontanog javljanja i sada dajem riječ u ime komisije povjereniku Kanjeteu. Izvolite, gospodine povjereniče. Hvala, predsjedniče. Hvala, dragi zastupnici, na ovoj raspravi. Želio bih na početku odgovoriti na izravno pitanje koje je postavljeno postavio gospodin Sašnjev. On je postavio pitanje toga što je učinio ovaj parlament za klimatske promjene. Učinio je mnogo. A što je učinila Europska unija? Mislim da je mnogo učinila. Prije 2020. uspostavili smo ambiciozne ciljeve i smanjili smo svoje emisije. 2017. za više od 22% dok je BDP e, porastao za 58%. Dakle, smanjili smo emisije i povećali energetsku učinkovitost. Ali ovaj parlament je u pet godina e, e, izradio izvrstan zakonodavni okvir o energiji i klime. Dakle, ja sam 38 godina u politici, bio sam na regionalnom i lokalnom parlamentu i nacionalnom parlamentu i nikada se ne sjećam tako intenzivnu zakonodavnu aktivnost kakvu smo vidjeli ovih godina. Moram zahvaliti predsjedateljima odbora Jerži Buseku, gospođi Vali, e, Giovanni Lavi i svim izvjestiteljima, e, počevši od Basa Eichhauta koji je učinio impresivan rad, ne samo ovdje, nego je i e, otežao moj život kada se radi o direktivi o obnovljivim izvorima energije. Jer ono što smo učinili, uspostavili smo značajan broj zakonodavnih prijedloga koji će riješiti smanjenje emisija do 2030. za 40%. 2050. to će biti 60% smanjenja emisija. Dakle, imamo značajan paket. i jedna od najvažnijih stvari je e, e, prosječna politička potpora za ovaj paket. 80% glasova je bilo za ovaj paket. Kada se radi o klimi, bez uzimanja u obzir ovog 68%. Dakle, bilo je značajne politička, bilo je značajne političke e, potpore za ovo zakonodavstvo. Ovo nije tako često u ovom domu. Znači da je postojao dijalog, razumijevanje, malo smo popustili, malo smo e, pregovarali i za mene je to bilo izvrsno iskustvo. Ja sam 71 puta sudjelovao u trijalozima, na teškim e, raspravama, više od 250 sati mog života, a ovo je bilo izvanredno iskustvo. Želim zahvaliti svima vama zato što je to bio divan posao i bez uključivanja zastupnika u ovom parlamentu to bi bilo nemoguće. A i parlament je povećao razinu ambicije komisije i takva je igra, takva je institucionalna igra e, kojom idemo dalje imamo jedan opterećujući postupak, međutim e, znači da će se ovo zakonodavstvo e, e, primjenjivati sljedećeg godina, a ovaj parlament će morati preuzeti odgovornost i povećati ambicije. Ali ovaj parlament nije završio svoj posao. Po zadnjoj, po zadnjoj anketi 77% posto mogućih e, glasača identificiralo globalno zatopljenje kao važan kriterij kada odlučuju za koga će glasovati na, e, na izborima u svibnju a to je važno pitanje mislim da e, je jedan od glavnih faktora o kojem se raspravlja klimatska politika i želim od svih vas da učinite dvije stvari prvo da kažete Evropljanima što smo učinili ovih pet godina, ali isto tako da kažete ono što želite učiniti u sljedećih pet godina. Mislim da će to više ljudi dovesti e, na glasačka mjesta i dati će potporu u sljedećem sazivu parlamenta, pa ćemo za pet godina moći e, zaključiti ovaj paket, napraviti daljnji napredak i raditi zajedno prema tome da Europska unija bude prva velika ekonomija, prvo veliko gospodarstvo koje će biti klimatski neutralno. Puno hvala povjereniče, a sada dajem riječ izvjestitelju Basu Ekautu. Izvolite Bas. Hvala. Kao prvo, s obzirom da svi svima zahvaljujemo, želim zahvaliti povjereniku Ariasu Kanjeteu na svom poslu koji je obavio. Naravno, imali smo trenutke kada se nismo slagali. Neke od tih sati sam zajedno s vama proveo i moram reći da smo cijelo vrijeme dobro raspravljali. Nismo se uvijek slagali, ali smo se uvijek poštovali. Mislim da je to dobar put. Imate pravo, puno smo postigli o klimi, o mobilnosti, o energiji, ali nismo završili posao i to je ono što ste vi rekli. Nismo još došli do klimatski neutralnog gospodarstva i moramo se brže kretati. I jučer je to vrlo snažno rečeno. I to je razlog zbog čega e, će izbori u E, svibnju zaista biti vezani za klimatske promjene. Samo da zaključim, e, nažalost, Peter Liza, ne, tu je. Zahvaljujem što ste se vratili jer mogu vam odgovoriti gdje smo mi kao parlament e, to poboljšali i učinili ambiciozniji na tri stvari. Prvo, cilj 2030. E, je sada zakonski obvezujući, što je izuzetno važno, a drugo, Zatvorili smo neke praznine u prijedlozima, recimo super kredite koje smo e, e, zamijenili e, nekim mjerilima i povećali smo sukladnost na cesti i jer ono što ćemo, oko čega ćemo, se dogovoriti na papiru mora se provesti i u e, stvarnosti. Ta tri elementa su izuzetno važna. Tehnička poboljšanja, revizijske klauzule i slično. Međutim, ova tri pitanja daju jasnu poruku ulagačima, proizvođačima da će budućnost biti na vozilima niskih i nultih emisija i samo e, oslanjanje na tehnologiju nije dovoljno i zato vam moram dati taj odgovor. U svakom slučaju hvala, e, radujemo se glasovanju i vidjet ćemo što možemo poslije učiniti, posebno kada govorimo o e, sastanku na vrhu u Yorku, jer se nadam da će Europska unija i tu povećati svoje nacionalno utvrđene doprinose. Evo ga, vidim da komisija moli, ja ću moliti s vama. Hvala lijepa. Zatvaram raspravu. E, sutra ćemo glasovati. L'ordine del giorno Dakle, sada imamo izvješće gospodina Grziba, promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Odmah dajem riječ izvjestitelju Andriju Grzibu, četiri minute, izvolite panie przewodniczący! pani komisarz! koleżanki i koledzy! podsumowujemy dzisiaj ponadroczną. predsjedatelju povjerenice nakon godine rada na ovoj direktivi i promoviranja učinkovitih vozila koji koriste čistu energiju moram reći da već 60% a neki kažu dvije trećine ukupnih emisija potječu iz cestovnog prijevoza. Javnom sektoru je potrebna energetska učinkovitost, čisti autobusi, kamioni i oprema. Stoga su potrebne bolje usluge. Dakle, trebamo dobre stimulanse dobre uredbe za javnu nabavu kako bismo zadovoljili izazove budućnosti. Dakle, naše, naši ciljevi su ambiciozni. Htjeli smo se postarati da ovi ciljevi budu ostvarivi. Ostvarivi za buduće ugovoritelje i lokalna i nacionalna tijela vlasti i za isto tako i za javni prijevoz. Iz toga fondovi, europski fondovi će biti od ključnog značaja osobito za kupovinu novih čistih vozila. Ciljevi su sukladni s mogućnostima i prilikama koje postoje u državama članicama, no jasno je da što više budemo imali čistih tehnologija, lakše će biti ostvariti ciljeve, no naravno time se ne može pokriti 100% iznos e, nabave, tako da ćemo imati neke konvencionalne proizvode, dakle hibridna vozila, neka hibridna vozila jer E, maksimalno čista vozila mogu biti samo ona e, koja koriste plug-in tehnologiju, dakle električna. Dakle, hibridna vozila će biti rješenje, tranzicijsko rješenje koje će omogućiti da se prilagodimo na buduće razdoblje. Htjeli smo također postarati da postoji odgovarajuća fleksibilnost za e, vozila niskih emisija. Htjeli smo prilagoditi emisiju vozila sa vozilima koja koriste alternativna goriva i drago mi je što je komisija bila otvorena za prilagodbu te definicije. U ovoj direktivi se radi o lakim i teškim vozilima, no jasno nam je da će to imati utjecaj na autobuse e, i većina javne nabave, e, to se tiče prvenstva javne nabave. Stoga smo polje e, primjene proširili na njih. No istovremeno moramo imati na umu da proizvođači autobusa raspolažu najboljim tehnologijama i u Europskoj mislim da možemo identificirati neke e, šampione u tom sektoru koji mogu se natjecati na svjetskoj razini. Na primjer Solaris iz e, zapadne Poljske, otkud ja dolazim, oni proizvode e, autobuse koji proizvode nult nulte emisije i koji koriste e, vodik imaju veliki broj kupaca, tako da se nadimo, nadamo da će tehnologija nultih emisija lng biometan i ostalih omogućiti da se pređe na, nultu, na nulte emisije i na bolju kakvoću zraka. Biogas bi bio od, od velike koristi u budućnosti i to se također e, uvrstilo ovaj e, dokument e, na, uslijed mog prijedloga. Dakle, sve to ulazi u kontekst kružnog gospodarstva. Također smo uvidjeli da nove tehnologije postaju sve bolje. No nove tehnologije nisu samo tehnološki izazov. Tu se radi i o izazovu za zaštitu okoliša. No tu se stvaraju i problemi poteškoće i za očuvanje okoliša, ponekad to može izazvati negativni utjecaj. Stoga moramo ubrzati proces bolje i održive proizvodnje baterija, odnosno akumulatora, kako bi oni mogli biti više korišteni, dakle produžiti njihov životni vijek, a onda omogućiti su tako i njihovo recikliranje. Materijali koji se tu koriste trebali bi biti trebali bi manje koristiti rijetke minerale, rude. To je važno dakle za razvoj europske industrije i te Europska unija se mora postarati da naša industrija bude konkurentna i po cijeni, ali i po kvaliteti tehnologije. Dakle, svi trebamo postarati da možemo stvarati radna mjesta i da tehnologija i radna mjesta ostanu u Europi i da se naša javna sredstva mudro troše kako bismo dodatno razvijali europsku industriju. Najviše hvala svima. Hvala izvjestiteljima u Sjeni. Jasno je da smo imali razlike u stavovima, ali mislim da smo uspjeli doći do dobrog kompromisa. I također i ja želim zahvaliti Europskoj komisiji koji su bili od ključne pomoći u određenim etapama i zahvaljujem i rumunjskim, eh, rumunskom predsjedništvom koji su omogućili da to što smo omogućili u ovom sazivu. Hvala. Hvala, dragi kolega. Sada u ime komisije dajem riječ e, povjerenici Violeti Bulj. Izvolite, povjerenice, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, komisije pozdravlja današnju prigodu da raspravljamo s gospodinom Žibom e, o njegovom izvješću želim zahvaliti njemu i izvjestiteljima u Sjeni na odlično obavljenom radu. Ne samo na ovom dosjeu, već i na cjelokupnom postupku. Kao što ste rekli, suradnja nije uvijek bila laka, ali je bila otvorena i uspjeli smo ostvariti zatane ciljeve. Zahvaljujući predanosti i odlučnosti sva tri su zakonodavca, došli smo do uspješnog zaključenja ovog dosjea. Paket o čiste mobilnosti. Sektor javne nabave, odnosno javni sektor, ovdje je dobio važnu ulogu u dekarbonizaciji europskog transporta, osobito u sektoru, u segmentu autobusa gdje javna nabava predstavlja 70% tržišta. Koristit ćemo nabavu kako smo ubrzali korištenje čistih vozila. Ova direktiva će nam pomoći da napravimo važan korak ka ostvarenju nulte emisije u mobilnosti. Po mom mišljenju, tekst koji smo dogovorili na trilogu 11. veljače e, predstavlja dobar kompromis između različitih stavova i zahtjeva. E, tu se jamči dobra razina ambicioznosti, a istovremeno se ostavlja dovoljna fleksibilnost u provedbi kako e, bi ciljevi i direktive bili mm, ostvareni, a da ne stvaraju dodat, nepotrebno dodatno opterećenje za nadležna tijela. Uz reviziju ove direktive uvešćemo definiciju čistih vozila i odrediti minimalne nacionalne ciljeve kroz javnu nabavu koja pokriva također i konkretne specifične ciljeve za autobuse s nultom emisijom. Uvjereno sam da sporazum koji je ostvaren u trijalogu e, nudi realnu, jasnu definiciju, a istovremeno i jasne ambiciozne nacionalne ciljeve. Ovaj tekst također ostavlja punu fleksibilnost u načinu kako države članice trebaju podijeliti taj napor i time se omogućuje e, troškovno učinkovita provedba koja neće predstavljati pregomljeno opterećenje za pojedinačna javna tijela. Mnogi naši gradovi, evo mogu spomenuti Amsterdam, Berlin, Pariz, Varšavu, Barcelonu, Hamburg, Milano, Ljubljanu, i Minhen među inima, ali ima ih još puno, već su e, preuzeli dobrovoljne obveze koje idu čak i on kraj onoga što traži direktiva a sada ćemo pomoći i drugim gradovima da poprate, da prate ove primjere. Revizija će također e, proširiti poljoprivredne direktive kako bi se povuključila javna nabava kroz prakse kao što su e, najam, e, leasing, iznajmljivanje